Right, ladies and gentlemen, Dame i gospode, dobrodošli na ovaj sastanak našeg odbora za vanjske poslove. Mogu zamoliti da se prestane sa brne. Osjećam se ovdje kao direktor škole. Dolazimo do usvajanja dnevnog reda. Imamo tu jednu izmjenu vezanu za točku 16 kad se radi o razmjeni mišljenja sa gospodinom Pjerom to se neće dogoditi zajedno sa odborom za razvoj, međutim su članovi tog odbora pozvani da ovdje budu, da tamo budu prisutni i sad je naš dnevni red prihvaćen, dolazimo do točke broj 2, priopćenja predsjednika, prvo ih sastavljamo. Samo vezano za točku 10 ta će se točka raspraviti u in kamera. Da li se svi slažemo? Da. Dolazimo do točke 3, odobrenje zapisnika sa naših zadnjih sastanaka. 10. 11. srpnja i 30. 31. vas. Imate li kakvih komentara? Ako to nije, onda možemo smatrati zapisnik odobrenim do kraja ovog sastanka. I dolazimo sada do zajedničke rasprave o točkama 4 i 5 Točka 4. Predstavljanje studija koje je naručio odbor AFET, stanje provedbe sporazuma o pridruživanju slobodnoj trgovini s Ukrajinom, Gruzijom i Moldovom s posebnim naglaskom na Ukrajini i sustavna analiza ključnih sektora. I, s druge strane, odnosi Europske unije s Armenijom i Azerbejdžanom. I točka pet, preporuka Vijeću, Komisiji i Europskoj službi za vanjsko djelovanje o istočnom partnerstvu uoči sastanka na vrhu u studenom 2017. Počet ćemo sa prezentacijom dvije studija koje su vezane za istočno partnerstvo prije nego krenemo na ono drugo što nam je danas na dnevnom redu, a o čemu će nam govoriti gospodin Fakenštajn. Studije koje sam upravo spomenuo, da će nam i potrebno stručnost budući da treba sastaviti o tim zemljama još pet izvješća u, treba sastaviti u početku, eh, početkom druge, prve polovice sljedeće godine. Eh, ti stručnjaci dati će nam uvide u tome kakav je napredak ostvaren, a isto tako sugerirat će nam i neke preporuke kad se bude, eh, koje su, će biti korisne kad se bude radilo o izvješćima za parlament. Stoga zamolim danas tri poznata stručnjaka da prezentiraju e, svoje studije. Desno od mene je gospodin Balaš Jarabik, nerezidentni stručnjak u zakladi Carnegie za međunarodni mir, on koja je fokusirana na istočnu i središnju Europu, posebno na Ukrajinu i učina konflikta na cijelu regiju. Isto tako radio je u Freedom House u Fridi i bio je nekoliko puta promatrač izbora. Gospodin Jarabik će nam dati prezentirati prvu studiju o implementaciji sporazuma o pridruživanju sa Okrenom i E, Gruzijom. Gospodina Lela Alijeva je između naša dva gospodina. Ona je nastavnica na Univerzitetu u Oksfordu i osnovala je Centar za nacionalne i međunarodne studije. To je jedan e, think tank koji se bavi, e, koji je u Baku, u Azerbejdžanu, bavi se analizom politika. Ona isto tako radila u UNDP, u Otvorenom društvu, Institutu John Univerzitetu John Hopkins i Sljedeći je doktor, gospodin Hrant Konstanjan, istraživač u Centru za europske e, studije politike u Briselu i poznat je zbog svog rada vezanih za institucije Europske unije i politiku europskog susjedstva kao i odnose Europske unije sa Rusijom isto tako. On je nastavnik na Vesalius s i koleđu Europe on će usmjerava najviše na, ono, na sporazum između Europske unije i Armenije i sada želimo dobrodošlicu našim gostima i počinjemo sa gospodinom Jarabikom. Izvolite. Hvala gospodine predsjedavajući. Jako mi je drago što sam pozvan ovdje gdje mogu govoriti o sporazumu i implementaciji sporazuma u, o pridruživanju u, za Ukrajinu, Moldovu i Gruziju. To je velika studija pa ću se ja uglavnom usmjeriti na one glavne zaključke i preporuke. I nadam se da ćemo onda moći imati konkretnih pitanja. Prije svega da počnem sam na makro razine E, tu se radi o potpisivanju i ratifikaciji sporazuma sa te tri zemlje. To je zapravo značilo značajnu potvrdu meke snage Evropske unije. Nakon proširenja Evropske unije koje su bilo 2004. bilo pitanje je da li će to, da li će Europska unija moti biti učinkovita kad se radi o njezinim djelatnostima u istočnom susjedstvu i pokazalo se da je to tako. Mobilizirala su se društva u zemljama istočnog partnerstva, iako ne jednako sve tri, ima puno prepreka kod kuće, kao i u otporu koji pruža Rusija. To se dogodilo zbog toga jer e, nema obačanja e, da će te zemlje postati članice kao nema ni drugih rješenja vezanih za Europsku uniju. Druga točka koju mislim da na makro razini treba naglasiti, posebno kad se radi o Ukrajini, sporazum i ratifikacija sporazuma imali su dubok utječak i na vanjsku politiku te zemlje. Posebno za Ukrajinu nakon ruske agresije i aneksacije Krima i rata u Donbasu više nema opcije i uravnoteženosti kad se radi o politici prema Rusiji. Prema tome utjecaj je važan taj tog sporazuma jer Kijev na neki način ne zna kako da krene. Zbog toga je implementacija sporazuma pokazuje je važan prioritet i isto tako vidjet ćete zapravo će se doći do implementacije usprko svoj kritici. Isto tako što se tiče javne podrške u Gruziji kako i u Ukrajini, to Moldova je jedino komplicirana priča gdje je ruska vanjska politika takva da još uvijek utječe na javno mišljenje i vladajuću e, klasu, no to je uglavnom zbog toga što se slabo vlada nije jaka kad se radi o odnosima s Europskom unijom. Moldova je isto tako dobar slučaj koji treba proučiti, iako je u početku bila smatrana pričom o uspjehu kad se radilo o istočnom partnerstvu i pokazuje da asocijacije sa Evropskom unijom će se mjeriti sa progresom u ekonomiji i društvu, a ne vezano za to koliko su toga uspjele i to je očito nešto što je europski standard. Postoje dva važna čimbenika koja se protive standardima Europske unije, posebno paternalizam i siromaštvo i to u ruralnim područjima. to daje mogućnost oligarsima i jedna od prvih preporuka koju mi dajemo je da pomoć Europske unije se mora fokusirati na ruralna područja i to na više strukturiran način, a isto tako na dekolektivizaciju i decentralizaciju jačanje kapaciteta javne uprave i njihovih reformi. Razlika između ruralnih i urbanih područja, posebno kad se radi o vanjskoj politici, odnosno socioekonomskom e, progresu, treba biti drugačija. Što se tiče e, DCFTA, to je moja točka broj 3, očito nekako još je rano definirati učinke tih sporazuma, ali vidimo Ukrajinu koja je pokazala od, eh, povećala razmjenu od 25, na 27% u 2016. ali moramo reći da je tome i razlog što je došlo do prekida odnosa sa Rus, ekonomskih odnosa sa Rusijom. Evropska unija je i glavni trgovački partner Moldove i ukupni izvoz u velikoj većini ide prema Evropskoj uniji. Gruzija i isto tako nije toliko povećala izvoz prema Europskoj uniji, ali zajedno sa pomoći EU unije simulirana je poljoprivredna proizvodnja koja je najvažniji sektor u gospodarstvu. U svakoj od tih zemalja nedostatak informacija o sporazumu o udruživanju s EU i nedostatak podrške za mala i srednja poduzeća je najveća prepreka. Isto tako, točka broj četiri, pomoć Evropske unije bila je vrlo važna. Analizirali smo pomoć i vidjeli smo da je to bilo vrlo učinkovito u uspostavljanju makroekonomske stabilnosti, makrofinancijske stabilnosti, posebno u slučaju Ukrajine u vrlo važnom periodu istovremeno. Postoji razlika i nešto, mislim, što institucije Europske unije se, na što se one moraju, te institucije moraju više usmjeriti, a to je razlika između e, troška usklađivanja sa DCFTA, što nije unaprijed izračuno, i isto tako trošak ulaganja vezan sa zanemareni su troškovi vezan, koji, će biti posljedica sporazuma sa Europskom unijom, znači troškove i koristi treba u tom smislu bolje e, analizirati, kao što sam već rekao stvarni učinak tih asocijacija zapravo će se mjeriti progresom u ekonomskom i socijalnom području. Isto tako važno jer Europska unija ne planira naknadu, takozvanu naknadu za otvaranje trgovine. Te kompenzacije na neki način su e, u obliku strukturalnih kozijskih fondova postale dostupne nekim od tih zemalja. Zadnja točka vezano za pomoć Europske unije Očito makrofinancijska e, e, pomoć je dio paketa i zbog toga Europska unija treba privatizirati privatizaciju kako bi dovela do stabile na mikroekonomskoj razini. Privatizacija događa se i štenja. Privatizacija se međutim ne događa. A privatizacija se ne događa zbog pravozudne pa- pravosudnih institucija koje su politizirane i korupcije, a to je nešto što ne može se riješiti brzo pomoću ovih, ovih e, sporazuma asocijacije. Što se tiče implementacije sporazuma o asocijaciji bilo je napretka i na tehničkoj i na, i na zakonodavnoj razini, posebno u Gruziji, ali u sve tri zemlje e, pravosudna reforma i E, i politička volja jedna su od važnih e, prepreka. Postoje e, sudovi u obe zemlje su pod velikim utjecajem političara a to je, se nije promijenilo iako u zadnje vrijeme u Ukrajini vidimo prodor u pravosuđu jer su uspostavljene nove institucije kao što je Vrhovni sud koje i mislim da će za sve ovo trebati vremena, ali važno je da se Europska unija usmjeri na te institucije, fokusira od sada nadalje upravo na njihov rad. Mislim da je isto tako jasno važno naglasiti neko drugih čimbenika, na primjer ekstremno visoku političku polarizaciju u svim ovim zemljama, nema političkog dijaloga između vlade i opozicije a to je nešto čemu bi Europska unija trebala doprinijeti i koji puta pristup Europske unije zapravo doprinosi tom nekakvom e, sektar, sektaškom pristupu, posebno u Moldovi gdje još uvijek vidimo političku scenu podijeljenu između onih koji su za Europsku uniju i koji su za Rusiju. Mislim da to zapravo tamo nije slučaj, čak ni nominalno proruski predsjednik Dodon bi ne bi, ne bi bio spreman prekinuti ove razgovore i napredak vezano za sporazume s Europskom unijom. Prema tome, ovdje ću zatvoriti postignuće Europske unije do sada. Važna su i uspješna, ali fragilna, krhka. Još uvijek postoje neformalne institucije koje igraju važnu ulogu u tim zemljama i imaju zapravo mogućnost da uspore reforme korupcija, politička polarizacija koja se protiv a i korištenje uloge Rusije, ali i korištenje uloge Rusije kao mobilizirajući faktor kako bi se uspostavio otpor reformama. Jedan od, jedna od kritika koju možemo spomenuti vezano za EU je nedostatak e, konsistentnosti kad se radi o uvjetima, to igra ulogu vezano za učinkovitost onoga što EU radi u tim. Interna politička dinamika pod utjecajem je najbogatijih oligarha u Moldovi i Ukrajini i to utječe na ono što može napraviti EU unija. Mora paziti da, ne, da se ne, ne, da, ne bi dala otisak da daje podršku određenoj vladino. Čak i Gruziji je pod politika je čak i u Gruziji pod utjecaj vlastitih oligarha i tu je prisutna polarizacija i Zbog toga je, iako naravno mirna e, i e, mirna reforma i normalizacija odnosa kako sa, Gruzijom, kako sa Rusijom, tako i sa EU, unijom, još uvijek Gruziju čini onom pričom koju možemo smatrati uspjehom među ove tri zemlje. E, sporazum o asocijacije i pomoć Europske unije bili su ključni za reforme u tim zemljama. Već sam naglasio da Ukrajina, na primjer, uravnoteženje odnosa između Europske unije i Rusije nije nešto što se još dogodilo, pa jako važno da Europska unija ne samo da imala priliku da promijeni te zemlje na bolje, nego isto tako bi naglasio odgovornost Europske unije, posebno kad se radi o pomoći i potpori Europske unije, jer posebno velik dio e, e, velik dio te pomoći, posebno Ukrajini, nije u obliku bespovratne pomoći nego zajmova. A to se odnosi i na određeni broj političkih područja politike i isto znači formalizacija eh, pristup novcima eh, u vezi sa industrializacijom treba imati isto tako lokalna politički razvoj igrat će važniju ulogu vezano za reforme nego što to može pritisak Europske Stoga mislim da geopolitička organizacija mislim da je smanjena, treba više uzimati u obzir u regiji lokalne e, faktore, a Gruzija pokazuje da je politička konsolidacija potrebna da bi se mogle provesti reforme. Depolizirane institucije su bitne i tu postoji rizik da se pojavi autoritarnost. Znači, Europska unija mora podržavati konsolidaciju jer je to nužan proces budući da je alternativa dalja politička krhost i polarizacija, no istovremeno Europska unija treba insistirati na demokratskim standardima i jačanju institucionalnih e, kontrola. Radi se ne toliko o politicama, nego o institucijama u tim zemljama. Hvala vam puno. Hvala gospodine Jarabik. A sada dolazimo do našeg drugog govornika, gospođe Lena Lijeve so much. Um, I would Hvala lijepa. Htjela bih započeti sa izjavom da je Azerbajdžan vjerojatno jedna od najvažnijih zemalja za Europsku uniju u toj regiji, ne samo zbog svoje veličine i što graniči sa tri velike sile, Rusijom, Iranom i Turskom, već i zbog e, same izvora energije, i nedavno potpisanih sporazuma, jedan vezano uz južni koridor, odnosno južni tok, i dakle nabava plina je tu u pitanju. I novi isto tako sporazum e, vezano uz nabavu nafte. I to do 2050. godine. i taj značaj određuje isto tako dosta uspješne odnose između Azerbejdžana i Europske unije, dakle u pogledu energetske sigurnosti, a i u određenim gospodarskim područjima, dakle kada govorimo o ulaganjima i o trgovini. Međutim, ti odnosi u području e, reformi, pogotovo kada govorimo o ljudskim pravima i slobodama, idu u drugom pravcu. Razlaz, postoje nekoliko razloga za to. Kao prvo, to je išlo paralelno uz distanciranje Azerbeđana od Evropske unije ili prema Europskoj uniji od 2006 imamo tu jednu klauzulu o određenim europskim nastojanjima i to je bilo slično kao i sa dakle, drugim e, susjednim republikama. Do 2013. su tu bila već i službene izjave da Azerbeđan nije zainteresiran, dakle za integraciju, već više za jednu vrstu suradnje na istoj razini. Dakle, tu postoje nekoliko razloga. Jedan je taj da Azerbejdžan vjerojatno nije vidio tu određeni reciprocitet od strane Europe. 90. su bile pune različitih e, dramatičnih obrata, e, stalno se govorilo o nekakvim nezavisnim politikama vezano uz Rusiju, pogotovo u području energije, tu su bile vrlo riskantne politike. Međutim, nije se toliko vodila računa o sigurnosnim problemima samog Azerbeđana, dakle što je vrlo bitno, pogotovo kada govorimo recimo o Gorim Karabahu. Možemo reći da Evropska unija e, tu se nije toliko založila kao što je u nekim drugim slučajima kada govorimo o granicama. To je jedan od razloga zašto je došlo do određenog distanciranja od strane Azerbejdžana. I isto je tako išlo paralelno s tu percepciju da Evropska unija jedan slabiji faktor i, i to je onda došlo i do određenih dogovora u pogledu oružja, pogotovo nakon E, dakle povezano sa Rusijom, a nakon rata sa Gruzijom prije svega. I dakle, tu smo imali jedan određeni odmak kada govorimo o stvaranju ove nezavisnosti u pogledu e, Rusije. Isto tako bismo trebali naglasiti činjenicu koja je povezana dakle sa određenim političkim i gospodarskim pitanjima vezano uz naftu. Uz e, to što je, su potrebna određena sredstva i izvori, e, može se manevrirati na taj način između različitih zemalja i stvarati određenu e, distancu prema drugim čimbenicima. A treće je naravno problem koji imamo u odnosu između Europske unije i Azerbeđana u pogledu toga kako se gradila ta politika. Jer tu se nije bavilo pitanjima strukturnih eh, reformi recimo pitanje neravnoteže između države i samog sustava nije se dovoljno ulagalo kao što je to trebalo činiti u razvoj civilnog društva. Dakle, trebalo je tu puno više ulagati. Međutim, Pregovori koji su započeli u veljači ove godine i to unutar vrlo neobičnih e, uvjeta jer jedinstveno je to da druga zemlja, a ne Europska unija, dođe sa svojim nacrtom prijedloga. S druge strane, to je jedan pozitivan znak koji ukazuje na interes Azerbeđana da se uspostavi takav odnos. Isto tako se poziva europska unije, dakle u pogledu stvaranja dakle, te jednake osnove. Ali na početku pregovora su se, odmah se vidjelo koje razlike postoje kada govorimo dakle, o pitanjima politike, sigurnosti i što se tiče Karabaha i pitanja političkih reformi S jedne strane vidimo da Evropska unija iskazuje dosta velik pragmatizam time što je ušla u te pregovore, ali taj pragmatizam može tu suradnju pretvoriti dakle u određeni e, rizik i pod nikakvim uvjetima ne bi Evropska unija trebala Dozvolite da se ovaj novi format koristi kao jedan zgodan okvir za vladu da stalno e, u stvari se bori protiv onoga što su evropske institucije i tradicija Evropske unije. Dakle, tu govorimo o sekularnom društvu i o određenim slobodama. Kada govorimo o početku tih pregovora između Azerbejdžana i Europske unije, E, dakle, tu nije došlo do nekih poboljšanja u pogledu progona aktivista i u pitanju sloboda, dakle tu možemo navoditi detalje, ali to možete sve naći u našem izvješću. Iako smo imali određene slučajeve gdje se neke ljude pustilo, imali smo neke slučajeve amnestiranja, ali dosta ljudi se još uvijek nalazi u zatvoru. Kada govorimo o pitanjima politike sigurnosti, Azerbeđan je važna zemlja, pogotovo zbog svog e, potencijala i utjecaja koji ima u regiji. Postoji nedostatno ulaganje u razvoj demokracije i tu onda vidimo štetne učinke toga. E, Afgan Mohtarli, novinar u Gruziji je bio otet e, i tu vidite dakle e, taj obratan učinak koji stvara takva situacija. Jer neke druge zemlje u susjedstvu su bile uspješnije u pogledu tih procesa demokratizacije. A vi znate da istraga u ovom slučaju baš nije bila pretjerano uspješna. Ja znam da civilno društvo u Gruziji se bavi tim pitanjem, traži istraživanje e, u pogledu tog novinara iz Azerbeđana koji se sada nalazi u zatvoru Azerbeđana. Kada govorimo o trgovini i ulaganjima, Azerbejdžan e, je tu osjetio pad e, cijena sa 150 dolara u 2008. na manje 30 dolara po barelu u 2016. I to može biti određeni motivirajući faktor zašto se Azerbejdžan približio Europskoj uniji, budući da su im potrebna ulaganja i postoji istinu to velika potreba za reformama. Međutim, uloga Europske unije e, bi mogla biti bitna u pogledu snaženja transparentnog procesa donošenja odluka. Jer kad govorimo o korupciji, mi znamo da je tu postignut određeni uspjeh u pogledu uvođenja ustava san gdje se dakle, na određenoj razini smanjila korupcija, ali postoji veliki pritok kapitala koji nije pod kontrolom društva. I mi znamo da dakle određena partnerstva i suspenzija e, koje imamo u pogledu Azerbejdžana su ključni kada govorimo o ovom cjelokupnom procesu i dakle to bi trebalo isto promovirati od strane Europske unije. Mobilnost, obrazovanje, međusobni kontakti, to je nešto što je dosta uspješno. Mi znamo lakše dakle sporazume o olakšavanjima u pogledu viza. Ja tu mogu potvrditi da programe koji su vezani uz stipendiju obrazovanje su uistinu jako uspješni. To bih možda trebala završiti. Ali imam dvije preporuke koje su važne. Dakle, postoje određene granice koje ne bi smjelo preći. Dakle, Evropska unija bi trebala tražiti dakle, da se pušte politički zatvorenici, da se poboljšaju politički uvjeti, pogotovo kada govorimo o slobodi medija. Isto tako pojasniti da su to vrlo važni uvjeti kada govorimo dakle, o tom e, razvoju nekog strateškog partnerstva jednakih. Dakle, to treba e, prikazati što tu vidimo kada govorimo o jednakim odnosima. Jer ne možemo imati jednake odnose sa zemljom gdje se uopće ne e, poštiva ljudsko dostojanstvo. Trebaju se maknuti svi restriktivni zakoni koji se odnose na nevladine organizacije, pogotovo vezano uz sustav registriranja donacija i slično i isto tako vezano uz donorstvo e, stranih e, nevladinih organizacija. Trebamo tražiti amnestiju u pogledu takvih organizacija i trebamo dakle referentne vrijednosti i raspored e, određenih aktivnosti. Dakle, kad govorimo o klauzulima koje nisu ispunjene, tu imamo i snažne preporuke koje bi Evropska unija trebala e, isto poraditi na preporukama Venecijanske komisije e, i isto tako tu je pitanje izbora, izbornih zakona. E, trebamo ubrzati ovaj dijalog vezano uz vizni režim i pristupanje dakle Azerbejdžana svjetskoj trgovinskoj organizaciji i dakle nekim drugim organizacijama ako ne budemo imali neke zasebne e, odredbe e, nećemo moći ostvariti naše rezultate, rezultate koji su bitni. Stoga Europska unija treba stvoriti određene mehanizme da dođe do određene transparentnosti u pogledu e, primjenjivanja ovog <laughs> sporazuma. Imam još više toga, međutim, evo završit ću ovdje. Hvala. Gospođa Lijeva, možda možete i kasnije nastaviti kad budete nudili vaše odgovore na neka pitanja. Evo sada treći govornik, e, e, dr. Hrant Kostanjen. Hvala lijepa. E, štovani članovi parlamenta. Dakle, kada govorimo o Armeniji i Europskoj uniji, trebamo reći da tu imamo stranke koje su stvorile jedan novi impetus e, u svojim odnosima i trebamo istinu reći da tu postoji interes Armenije da e, stvori bolje uvjete sa Europskom unijom, bolju suradnju i da će to biti isto tako prikaz e, toga da Europska unija želi e, jednu bolji odnos i tu imamo posebne okolnosti gdje imamo tu načelo diferencijacije koje je isto tako već je zapisano 2015. kroz politiku susjedstva Evropska unija e, ne sudjeluje dakle u ovoj e, igre nulte sume sa e, Rusijom i u ovoj vrlo kratkoj prezentaciji ću iznijeti dakle nešto o samoj SEPI i iznijeti neke preporuke vezano uz to. Kada govorimo o formuli pogledu SEPE, ona je vrlo jednostavna. Dakle, e, DCFTA i sporazum o pridruživanju, e, to je nešto što je vrlo važno kada govorimo o tom aspektu. Dakle, e, SEPA prati samo strukturu DCFTA, dakle politički dijalog, pitanje sigurnosti, sloboda, sektoralna suradnja i trgovina. Sada ću kratko navesti što sadrži svaki od tih elemenata postoji jedno vrlo snažno poglavlje u pogledu pridruživanja političkog dijaloga, dakle slično e, sporazum o pridruživanju, to je jedna vrsta dakle copy-paste onoga što imamo u sporazumu o pridruživanju, što je sada dijelom SEPE, dakle imamo e, temeljne slobode, izbore i to su stvari koje su vrlo važne budući da armenijski narod e, dakle sada prelazi e, sa e, prezidencijalnog na parlamentarni sustav e, vladanja i imamo jedno vrlo važno poglavlje vezano uz politiku gdje imamo tu mogućnost da e, Armenija e, sudjeluje i u misijama Europske unije a kada govorimo o pravosuđu i slobodama sigurnosti, tu imamo pitanje migracije, pravosuđa, opet imamo u stvari samo presliku onoga što je bilo u sporazumu o pridruživanju. A pređemo sada na sektorsku suradnju. E, tu trebamo reći da je vrlo važno da pregovarači su bili uspješni u tome što su održali najveći dio pravne stečene koji je bio sadržan u sporazumu o pridruživanju, dakle klimatske promjene, zapošljavanje, socijalna politika, e, dakle tu je čitav niz aspekata čitav niz onoga čemu se Armenija, na što se već obavezala kroz e, dakle, taj e, kroz pravnu stečevinu je i sada dalje sadržano. Dakle, imamo dio koji se odnosi na civilno društvo, međutim jedno poglavlje koje nije uspješno je ono koje se odnosi na energiju, e, prije svega kad govorimo o e, plinu e, i o nuklearnim elektranama. O poglavlje koje se odnosi na trgovinu je ono koje u istinu jedno od najvažnije kada govorimo o Armeniji. Dakle, tu se ne predviđa E, eliminiranje carina ni na jednoj ni na drugoj strani. U tom smislu dakle se ne radi o jednom dobrom dogovoru, međutim to je kompenzirano kroz e, e, unilateralni GSP plus sustav od strane Europske unije, dakle općeg sustav povlastica. Dakle tu su određeni elementi koji su e, dakle e, dio nadležnosti Europske unije. Međutim, možemo reći da su pregovori bili uspješni kroz neka poglavlja kao što su recimo e, nabava i neki drugi aspekti E, tu ćemo imati jednog regulatora koji će nekako biti u stilu Europske unije. Postoje dakle i neka druga poglavlja koja se odruče na pružanje usluga, to je vrlo važan dio. Isto tako to je e, usporedivo dakle sa DCFTA-om, e, javna nabava, Dakle, koje su tu implikacije ovog sporazuma? Od kraja 2013. Armeniju se zajedno promatralo kroz Bjelorusiju, Azerbeđan kao e, zemlje istočnog partnerstva, e, bez DCFTA e, i sporazuma o pridruživanju, a pratio se u stvari taj obrazac, ali ono što je vrlo važno dan je uistinu e, vrlo jak signal kroz e, SEPU i sada uistinu treba imati učinkovitu e, provedbu i želio bih tu izneti sada pet preporuka. Europski parlament bi trebao naglasiti značaj političkog dijaloga Europski parlament bi se trebao fokusirati na reformu kada govorimo isto tako o e, pravosuđu i tijelima za provedbu zakona. Nadalje e, treba se razviti dobar akcijski plan budući da je Armenija uspješno e, provela dakle tri sporazuma u pogledu i vižnog režima i ne postoji nikakva prepreka da Europska unija lansira akcijski plan za liberalizaciju vižnog režima i četvrto, Evropska unija bi trebala bolje uključiti neke druge čimbenike koji nisu državni čimbenici kada govorimo o samoj SEPI i trebali bi se založiti isto tako za pomoć civilnom društvu i dalje podržati razvoj privatnog e, sektora, e, reformu e, uprave i pravosuđa. I ovime ću sada zaključiti svoje izlaganje kako bi imali više vremena za diskusiju. Izvolite. Thank you, Dr. Hvala vam. Evo, čuli smo naše goste. Dajem sada riječ zastupnicima koji žele postaviti pitanja. Ali kolege koji žele govoriti o nacrtu izvješća neka pričekaju, dakle, dok nismo prešli na iduću točku dnevnog reda. Sada postavljate pitanja koja su izravno povezana sa onim što su izložili gosti. Imam tu popis govornika, gospodin Šolc. Želim zahvaliti gostima na izlaganjima. Spomenuli ste da da bi oligarsi mogli doći do nekog teritorija, dakle, kako to objašnjavate? Dakle, Moldova, Ukrajina, naročito Ukrajina, ali spomenuli ste i Gruziju. Dakle, imamo tamo oligarske strukture koje utječu na tamošnju gospodarsku i političku situaciju. No pitanje za gospođu Arijevu. Za našeg eh, drugog gosta. Vezano uz Nagorno Karabah, koja bi mogla biti uloga Evropske unije, dakle, da kada se izađe iz ove situacije konflikta. Ja sam sa izaslanstvom Afeta posjetio te dvije zemlje. Tamošnji sukob je goruće pitanje za obje strane. Dakako, Evropska unija tu nije izravno uključena, ali mislite li da bi ovdje, dakle, putem sporazuma, putem političke, gospodarske suradnje, mogli pridonijeti dakle razvoju situacije na način da dođe do nekakve spremnosti za rješavanje tog sukoba. Hvala. Ja sam zapravo bio i zadovoljan što nisam ništa čuo na Gornu Karabahu, ali znao sam da će se spomenuti. Imamo dosta kolega koji žele postaviti pitanja. Ja bih predložio dakle da saslušamo sva pitanja pa da se međusobno podijelite odgovore. Imamo veće klubove koji će uzeti riječ. Zastupnik Štetina. Děkuji, pane i za slovo. Ja mam... E, Hvala vam. Da molim vas stavite slušalice, kaže zastupnik. Moje pitanje upućeno gospodinu Kostanjanu. Čujete li me? Čujete li me, pita zastupnik. Tak ještě jednu Otázka na e, pana Kostanjana. Dobro, pokušat ću još jednu. Gospodine Kostanjan, nadam se da me čujete pitanje je sljedeće. Spomenuli ste liberalizaciju viznog sustava za Armence. Imali smo velik uspjeh sa tim postupkom vezano uz Gruziju i uz Ukrajinu. Kakve rokove vidite s tim u vezi? Kada mislite da bi moglo doći do liberalizacije vojznog sustava s Armenijom? Hvala, Knut Fleckenstein u ime kluba SID. Hvala lijepa, zahvaljujem na vašim izlaganjima. Imam samo jedno pitanje e, i to se odnosi na prvo izlaganje kada govorimo o ovim oligarsima koje ste vi spomenuli. Vi ste s pravom ukazali na to da moramo malo pripaziti što se tu događa pogotovo zato što jedan postaje važan, drugi završi u zatvoru. E, nadalje ste rekli što se tiče Gruzije. Ako sam vas dobro shvatio, tu je nešto blaža situacija budući da ih tamo ima tako puno. A u Ukrajini niste ništa rekli. Je tamo riješen taj problem? Hvala, zahvaljujem Knut Fleckensteinu. Sljedeća govornica je gospođa Lalonde za Alde. Merci. No, je voulais Hvala vam. Imam jedno pitanje vezano za Azerbajdžan. Govorili smo o civilnom društvu, Slažem se sa svime što nam je rekla doktorica dakle, Alijeva. Međutim, htjela bih naglasiti jednu stvar. Vezano prava žena. Ja sam više puta posjetila tu zemlju. Tamošnja eh, vlada ima jednu sjajnu politiku u odnosu na poštivanje prava žena. Ja sam posjetila i tamošnje granično područje između te zemlje i Irana i tamo se provodi na politika kojom se bore protiv e, dakle, vjenčanja maloljetnika. To je doista pohvalno. Ja sam dakle posjetila to granično područje Karabaha, vidjela sam kakve se politike provode i u vezi sa izbjeglicama ali mislim da bi trebalo staviti evo veći naglasak na ovim pozitivnim politikama. Dakle, ja sam se bavila pravima žena i znamo da je riječ o pretežno muslimanskoj zemlji, ali evo, imaju jednu doista izvrsnu politiku kada je vezano uz prava žena. Žene su prisutne u političkom životu i mislim da je važno to naglasiti. Provodi se dakle rezolucija Ujedinjenih naroda o zaštiti žena kada je riječ o dakle, nasilju u obitelji, imaju i sustav sigurnih kuća. Ovo nije odbor za prava žena, međutim možemo o tome govoriti i u ovom kontekstu. Mislim da, da je bilo važno podsjetiti vas na sve ovo. Hvala, Igor Šoltes. Hvala za besedo. E, ta ti pridružitveni i trgovinski sporazumi ovaj sporazum o pridruživanju i slobodnoj trgovini ne može dakle ne uzeti u obzir temeljne vrijednosti, poštivanje ljudskih prava, dakle temeljne vrijednosti Europske unije i slično. Htio bih nešto reći o Moldovi. Iz te zemlje ne dolaze dobre vijesti kada je riječ o ovim pitanjima koje sam sada spomenuo. Jednako je sa javnom nabavom. Imamo upitno poslovanje kada je riječ o dakle, slobodi medija tu je prisutna velika kontrola medija, tako smo barem informacije dobili od nevladinih organizacija, tu je prisutna i velika represija. Koriste se da neke mutne metode. Kako to sve utječe na eh, provedbu CEPE? i kada je riječ o financiranju koje Moldova dobiva iz Europske unije. Kada govorimo o tome kako ti sporazumi dobro funkcioniraju, ne smijemo se koncentrirati samo na gospodarske učinke, već i na društvene učinke te poštivanje osnovnih ljudskih prava. Hvala Igore. Picula, gospodin Picula i zastupnica Hautala i onda dovršavamo popis govornika. Hvala. Hvala vam na prezentaciji, nekoliko razmatranja vezano uz ono što je Jean-Claude Juncker e, rekao u svom zadnjem govoru o stanju Unije, odnosno onome što nije rekao. Ja ću ga sada citirati. Htio bih da ojačamo našu trgovinsku agendu, trebamo dovršavati slobodne, dovršavati sporazume slobodne slobodnoj trgovini sa zemljama s kojima e, graničimo i moramo pritom štititi svoje strateški interes. Kraj citata. On spomenuo istočni Mediteran, Afriku, Zapadni Balkan, Kanadu, Australiju, Novi Zeland, ali niti jednom riječju nije spomenuo ove tri zemlje o kojima danas govorimo. Niti niti spomenuo trgovinske sporazume s njima. Zato imam pitanje za vas. Kako to komentirate? Zemlje istočnog partnerstva i odnosi sa, tim zemljama su dakle nisu u centru pažnje Europske unije, odnosno planova Europske komisije. Hvala Tonino. Zastupnica Hautala. Ja moram spomenuti na Karabah je to doista bolno pitanje za taj dio svijeta i u odnosima zemalja istočnog partnerstva, dakle naročito u odnosima Armenije, Azerbeđana i Europske unije. Dakle, ovo je pitanje za vas, gospodine Kostanijan, pa bih vas zamolila da me saslušate. Nismo isključili ovo pitanje iz rasprave. Dakle, bi li mogla ovdje Europska unija odigrati jednu ulogu poluge, dakle, održa, utjecati dakle, na situaciju, dakle, kada je riječ o popisivanju CEPE sa Armenijom, dakle, imamo tu također i pregovore o partnerstvu sa Azerbajdžanom, Hoćemo li se s tim u vezi oslanjati samo na utjecaj dakle, grupe iz Minska? Mislite li da ovdje imamo neke dvostruke standarde, nedosljednost kada Europska unija govori o suverenitetu i teritorijalnom integritetu u slučaju Ukrajine, e, Gruzije i Moldove, ali ne govori o tome u slučaju Armenije, Azerbajdžana i Nagorno Karabaha. Right, thank Dragi kolege, predlažem da svaki gost dobije pet minuta da odgovori na što je više moguće pitanja. Trebamo samo odlučiti ko će početi. Evo, dame inače imaju prednost. hoćemo li početi s vama? Hvala vam na vašim pitanjima. Započet ću sa oligarsima u regiji, naročito u Ukrajini. Nisam ih spomenuo zato što nemaju veliku ulogu u zemljama, naročito u Ukrajini. Ali mislim da ih se općenito previše naglašava njihov utjecaj. Moldova se nalazila u toj situaciji prije nekog eh, vremena. Oni se zovu financijske političke skupine. Oni su bolje organizirani, bolje se upravlja tim skupinama u odnosu na ovu slabu državu. Nakon kolapsa SSSR-a, privatizacije, ali neću ići jako daleko u prošlost, oni su se dakle oni su isplivali kao najjača interesna skupina. Imamo tu i natjecanje između oligarha u Ukrajini. Dakle, oni su ti koji polažu račune e, umjesto države. No, to je nova situacija. Zamislimo da je Europska unija došla u regiju 2004. sa proširenjem. Govorimo ovdje o 13 godina razlike. To moramo uzeti u obzir. Dakle, doista je ovo velik uspjeh kada govorimo o ovih 13 godina. Nitko nije mogao prije toga staviti Ukrajinu na političku mapu svijeta, dakle, narančasta revolucija i tako dalje. Dolazimo sa ovim problemom koji smo naslijedili vezanom uz oligarhe Dakle, sporazum o pridruživanju koliko on može ojačati državu, depolitizirati ju, kako će se nastaviti sa reformama, to je veliko. Ali to je se u svemu velik broj pozitivnih vijesti, to se vidi u našem izvješću. I tada će postupno problem sa oligarsima nestati. Pogledajte Rina Tahmetova, on je jedan od najutjecajnijih oligarha u Ukrajini. 2012. procijenilo se da on ima oko 25 milijardi dolara. To je, dan, to je nedavno procijenjeno na gotovo 2 milijarde. On je sve to izgubio zbog ovog sukoba u toj zemlji. Činjenica da je Porošenko oligarh. Vidite tu svojevrsnu ravnotežu između jačanja institucija države, dakle reizgradnja države, i tu su dakle naši najbolji interesi u pitanju. Europska unija bi se trebala koncentrirati na sukob interesa u kojima se nalaze ovi oligarsi, dakle ove financijske skupine, ali mm, ne može Europska unija rješavati to pitanje. Gruzija, situacija tamo nešto drugačija. drugačija. Tamošnji najveći oligarh se relativno kasno uključio u politiku ja se sjećam kada se prije više od deset godina pojavila njegova kuća, kada sam sa taksistima e, razgovarao, pitao se ko je taj frajer, niko nije znao tko je on. On je sagradio svoju palaču blizu kipa Majke Božje. On je ušao u politiku kada je Gruzija trebala dokazati mirnu tranziciju. On još nije uspio utjecati dakle, na državno tužiteljstvo, tu je još i rad sigurnosnih službi. To su inače područja kojima on oligarsi djeluju, dakle, i onda imamo ovu situaciju na terenu. Kako govorimo o smjernicama, to je reforma pravosuđa, dakle, ured, dakle, pravobranitelja, tu bi se tu bi se trebala Evropska unija još i više fokusirali. Ako bi tamo došlo do pomaka, došlo bi do većeg povjerenja u vlasti u ovim državama. Potom uloga medija. Nisam je spomenuo, ali studija se jako koncentrira na to pitanje. Vrlo malo možemo učiniti po pitanju vlasništva. To je osjetljivo pitanje i u europskim državama članicama. I ta u Ukrajini je situacija dosta uravnotežena, dakle, u odnosu na primjerice Ujedinjenu kraljevinu. Očito sustav drugačiji, ali postoji ravnoteža, ali tu je pitanje medijska pismenost, ona je dosta niska u ovim zemljama iduća razlika su uloga dakle državnih medija koju oni ulogu igraju i to su ova dva pitanja na koja bi se trebalo fokusirati, tako stoji i u studiji. Kada je riječ o Junkerovom govoru, doista ne mogu komentirati. Ne znam zašto se tu nije spomenulo istočno partnerstvo. Europska unija je u situaciji da gleda na sukobu Donbasu, na istočno partnerstvo kroz ono što se dogodilo unatrag dvije godine. To je situacija dosta dramatična, tamo se dogodio rat. I onda kad to konfrontirate s ovih 13 godina vidim doista drugačiju sliku. Mislim da je treba spomenuti istočno partnerstvo. Treba tu bolje sagledati stvari. Prije 13 godina tamo nije bilo Europske unije u tim zemljama. I ovo je doista impresivno putovanje koje se postignulo. Brisel bi trebao tu preuzeti više odgovornosti za tu regiju. Hvala gospodinu Gospođa Lijeva sada molim. E, o meni se tražilo da nešto kažemo dva pitanja. Jedno je pitanje žena, a ja bih rekla da što god se sada događa zapravo je, je mali odraz ili pokazatelj velikog potencijala vezano za prava žena i mogućnost da žene budu vođe. Ako želite usporediti što se dogodilo u Azerbejdžanu sa ženama kad je došlo do liberalizacija, puno ljudi govore o e, ranom razdoblju nezavisnosti. Kad je kreiran popularni front i najteži posao obavile su u tom frontu žene u trenutku kad nije bilo vlasti. One su upravljali velikim, kompliciranim zadacama koji su se odnosili na upravljanje zemljom. Moja baka bila je prva osoba koja je završila sekularnu školu za muslimanske djevojke a što je bila inicijativa e, jednog od e, naftnih milijardera na početku prošlog stoljeća. Znači, žene su bile vrlo aktivne i njihov doprinos društvu tada bio je ogroman. Prema tome rekla bih da se zapravo radi o malom e, izrazu onoga što žene mogu napraviti u azerbejdžanskom društvu jer postoji pred, prije, sovjetskog, prije sovjetska e, e, liberalizacija ženskog i nažalost sada je ta je sekularna tradicija pod pritiskom. Što se tiče pitanja Karabaha, mislim da možemo reći da imamo neke zajedničke preporuke. Naravno, isto tako imamo i vlastita gledišta vezano za to što bi mogla biti, mogao biti doprinos Evropske unije po meni. Ona je do sada napravila premalo. Mislim da je jako važno, posebno u kontekstu globalnih izazova E, da zapadne, koje zapadne zemlje imaju u odnosu na autoritarne vlastne važno je to jer imamo ovdje Rusiju koja je uključena u taj konflikt, a što više ona bude tamo prisutna, a da nitko to ne dovodi u pitanje, druge će se tendencije više razvijati u našoj državi. Zbog toga se tu radi o međusobno povezanim, povezanoj trijadi, ako tako mogu reći pa mislim da Evropska unija naravno ne smije zaboraviti da je ona jedan daje dodanu vrijednost u toj obliku mekane takozvane e, moći i, i govorilo se i već o tome a druga stvar je da ne bi smjelo biti diskriminacije kad se radi o pitanju ljudskih prava ili prava manjina ili o pravima manjima jer su ljudi vrlo osjetljivi i kao što je finski zastupnik primjer, postoji percepcija među stanovništvom da je Evropska unija ili općenito svaki posrednik pristupa e, konfliktu na kriterijima civilizacijskim, a to ne bi smjelo tako biti, ta impresija ne bi smjela biti toliko raširena. A drugo, što ja smatram pozitivnim, jest da postoji tendencija u regiji jer smo upravo završili vrlo zanimljivu studiju u Azerbejdžanu gdje smo htjeli vidjeti s stajališta aktivnog segmenta društva. I nema tamo te primordijalne mržnje. Vidjeli smo zapravo vrlo zanimljiv trend suprotan onome što pokazuju masovne ankete gdje bi se moglo zaključiti da postoje suprotstavljena mišljenja. Međutim, po ovome se vidi da postoji nova generacija koja pokušava E, da pokazati da ima stajalište koje više na postmodernoj razini gdje se pokušavaju naći kreativna rješenja jer imate s jedne strane međunarodno zakonodavstvo koje je na strani Azerbejdžana imate četiri rezolucije Ujedinjenih naroda, a s druge strane imate status quo, imate politički e, utjecaj Armenije na zapadu Znači imate tu to sukob i nema načina na koji se može po takvim uvjetima doći do kompromisa jer su te pozicije zapravo s podznačajnim e, imaju značajne dokaze, ali mlada generacija može se vidjeti e, pokušava na drugu razinu, na sasvim drugu razinu podignuti taj konflikt. Govori se o procesima integracije, gdje će granice postati manje krute i čvrste. Gledaju se primjeri gdje se mogu vidjeti drugačija rješenja ove teme. I mislim da Europska unija može pomoći i treba pomoći da cijelom društvu pomogne da podigne to sve na drugu razinu gdje bi se otvorila jedna nova dimenzija. To bi bilo ono što ja želim o tome reći. Hvala dr. Lijevoj i sada gospodin Kostanjan. Hvala lijepo. Ja ću početi s komentarom vezano za nešto što je mm, upravo spomenuto. Mislim da su spomenute četiri rezolucije koje su idu u korist Azerbejdžana. Ja ih tako ne razumijem. Ako ih pročitate, naravno počinje se uvijek sa pozivom na prekid vatre. A to je nešto što Azerbejdžan nije primijetio. Znači što se tiče ovih rezolucija, vidite neimplementaciju na obe strane gospođa Hotela je upravo otišla, a ona je spomenula to pitanje dvostrukih standarda. Mislim da se međutim o tome ne radi. Europska unija ima drugačiji pristup u odnosu na različite konflikte. S jedne strane možete vidjeti Europsku uniju kao tijelo koje prioritizira e, jednu stvar, a s druge strane recimo samo, samo određenje, recimo u pitanju Kosova. Međutim, treba razlikovati konflikte a ne samo rješenja po zemljama. Postoje različita povijest u nekom konfliktu, drugi su akteri uključeni. Recimo, Rusija je uključena u brojne konflikte, ali ne direktno u, u konfliktu u Nagorno-Karabahu. Mislim da je isto tako važno da Europska unija svakako napravi više nego što je napravila do sada. Međutim, ne može ona, nema sada cilj zamijeniti Minsku grupu bio sam začuđen kad sam čuo da zastupnici u ovom časnom domu imaju toliko pitanja o Nagorno Karabahu, a nemaju pitanja o Donbasu ili Krimu ili drugim e, konfliktima u susjedstvu. Znači, samo nekoliko stvari bih htio reći vezano e, iznad koji bi bili dodatni napori da se podrži Minska skupina. Europska unija može osuditi retoriku na bilo kojoj strani. Možete imenovati ovaj, sve one koji su doveli do prekida e, primjerja, odnosno prekida vatre možete isto tako postaviti mehanizme kako biste vidjeli što se događa na terenu. Možete tražiti da specijalni e, predstavnik e, na, konfliktu u potpunosti izvrši svoja ovlaštenja i svoj mandat i naravno možete ga angažirati na, sa narodom u Nagorno Karabahu, ali najvažnije ne biste trebali izgubiti e, e, poziciju demokracije kao onoga što je najvažnije. Jer će demokratske stranke u konfliktu puno lakše naći rješenje nego što to mogu autoritarne države. Vezano za liberalizaciju viznog režima, teško je reći koliko dugo traje taj proces u različitim zemljama, e, to je drugačije. Recimo, odnosno kad uspoređujete Moldovu i Ukrajinu, to je drugačije. Međutim, važno je početi. Ako počnete, to je tek početak, ali to je proces i ovisi o tome koliko dobri su rezultati koje će pojedina zemlja pokazati. Znači, ako Armenija krene vrlo brzo u fazu implementacije, onda ćete imati četiri različita bloka i zatim ćete imati izvješća o napretku i onda tehnički dio je završen, još uvijek imate političku odluku. Znači ono što je sada važno je da se krene sa tim procesom, a zatim koliko će to trajati, ovisit će o strankama, što isto, a to uključuje i pitanja vezana za korupciju koja su u ovoj fazi ključna. Hvala vam puno. Gospođo Lijeva, hvala vam lijepo. Gospodo, hvala vam. Hvala vam na vašim e, onome što ste iznijeli na odgovorima na vašim pitanjima. Možda želite ostati još 15 minuta jer ćemo sada imati temu povezanu s onim što ste vi govorili i sad idemo sa drugim e, prikazom vezano za izvješće koje su pripremili gospodin Fleckenstein vezano, a odnosi se na pripremu 17. E, sastanka, sastanka, na vrhu u studenom 2017. Kao što se, ćete se sjećati, prvo razmatranje tog izvješća bilo je u Rujnu, u Strasburgu, zajedno sa našim kolegama, sa birom parlamentarne skupštine, a sada imamo drugo razmatranje i lijepo molim da dva izvjestitelja dođu ovdje, gospođo, dajem vam pet do sedam minuta, zatim gospodin, gospodin gospođa Andrkijene, vi želite početi. Izvolite, Knut. Mm, mi se mijenjamo, prošli put je bila kolegica, pa ja ću sad, pa će idući put opet kolegica. To je znak jedne jako dobre suradnje. Isto tako znak da kad u određenim detaljima nismo odmah isto mišljenja je moguće i znači kompromise e, ili u sadržajnom smislu ili čak i kad e, znamo da se određene točke mogu riješiti i kasnije da ne moramo već e, danas tako reći odmah predstavljati razlike, već trebamo iskazati ono što je zajedničko, stoga tu istinu zahvaljujem E, svoje su i izvjestiteljima u sjeni i čitavom nizu kolega koji su kroz e, svoje amendmane uistinu doprinijeli ovom izvješću. Ono što je ključno kada govorim o ovom izvješću i tu sada neću ulaziti u sve detalje jer svi ste ga zasigurno pročitali. Ono što je ključno u ovom izvješću E, su x i y i kompromis takozvani 26. E, jel Gruzija, Moldova i Ukrajina e, su lobirali jako puno i to u pozitivnom smislu kako bi se navela ta perspektiva mogućeg pristupanja. I to bih vas želio podsjetiti na sljedeće, dakle, koji su ciljevi istražnog partnerstva, dakle, to je politička asocijacija, odnosno politički dijalog i gospodarska integracija, dakle, e, uski i dobri gospodarski odnosi. E, kao drugo, naravno da vezano uz članak 49, e, sve države članice mogu, dakle, E, tražiti e, članstvo i to će se onda uzeti u obzir e, kao treće, međutim to zahtjeva isto tako pridržavanje načela demokracije, pravne države i temeljnih sloboda i mislim da uvijek iznova moramo i upućivati na to. Kada govorimo o samom izvješću, e, Gruzija, Moldavija i Ukrajina već imaju sporazum o pridruživanju, i dakle jedan e, sporazum o slobodnoj trgovini, dakle to duboki sveobuhvatan sporazum o slobodnoj trgovini i oni su vrlo ambiciozni i žele mm, učiniti sada daljne korake. Međutim, e, tu moramo spomenuti civilno društvo. I tu bih e, želio uputiti na to i da neke druge zemlje koje trenutno nemaju sporazum o predruživanju, s nama, koji to ne žele, e, već provode vrlo važne reforme u svojim zemljama. Dakle, oni nisu partneri druge klase, već kao i svi drugi. Kada govorimo o Armeniji, tu ćemo sada sklopiti partnerstvo sa Azerbeđanom. Još pregovaramo o jednom novom sporazumu o partnerstvu. E, očekivanje koje moj klub zastupnik ima i pogledu ovog sastanka na vrhu su sljedeće. E, u studenom, dakle ćemo imati dakle jednu analizu ili šetak onoga što se dogodilo tijekom protekle dvije godine. Za moj klub je vrlo važno da ovi do sada postignuti rezultati u pogledu suradnje postanu vidljivi, razumljivi javnosti. Dakle, tu je isto tako vrlo važno da nadolazeći zadaci isto tako se navedu vrlo jasno i da već postojeći dogovori se uistinu moraju provesti, pogotovo oni dijelovi koji nisu zadovoljavajući. Mi ne možemo, i ni jedna strana ne može biti zadovoljna e, s onim što je do sada provedeno. Moramo i nadalje razgovarati o tome što to u stvari znači s jedne strane se morati zaštititi, recimo i prema Rusiji ili od Rusije se zaštititi, ali kako e, to djeluje na vlastitu zemlju. Evo prvi primjer. Ako govorimo o manjinama, o obrazovanju, ako tu smanjujete tu razinu Ukrajine, dakle da je moguće takva vrsta obrazovanja samo E, tijekom prve četiri godine osnovne škole, dakle, e, to se onda odnosi i na e, Bugarsku, recimo, i na neke druge zemlje. Ja bih tu sada mogao navesti neke druge primjere. Dakle, moramo se moći pozabaviti takvim pitanjima. Kad se radi o tome, dakle, kakav tretman postoji u pogledu nevladenih organizacija, onda tu demokracija postaje jedno teško poglavlje. Čak ako i načelno ili možda u prvom redu se navede određena klijentela, dakle ne želim tu sad ja, ne sam siguran da vi znate o čemu ja tu govorim. Stoga, dakle, moramo i dalje otvoreno voditi jednu takvu raspravu. U Ukrajini, u Moldavi i u Gruziji u svakom slučaju. Dakle, sam smisao istočnog partnerstva ili cilj takvog partnerstva je da osiguramo mir, dobrostanje, dakle kada govorimo o tim zemljama e, ne završava tu e, sve dakle e, potpisom određenih sporazuma Uspješno partnerstvo ćemo imati onda ako uspijemo, dakle, dakle i partnerima na zapadu, ako uspije da ti sastanci na vrhu se nekako preliju vrlo konkretne e, korake i postupke. I evo, završno bih e, rekao da smo tu utvrdili da tu moraju postati perspektive, dakle ne nekakve daleke perspektive, već e, koji je put ka tome može dati nekonkretne primjere, kao što su recimo Schengen i neki drugi aspekti. Ali preduvjeti kako ne bi došlo do nekakvih stvari, nekakvih lažnih nada je da se uistinu mora i provesti ono što je dogovoreno. Onda dolazi sljedeći korak, a mislim da smo u ovom domu svi spremni i da smo za taj sljedeći korak. Hvala lijepo. Hvala lijepa, zahvaljujem kolegi Knut e, Fleckenstein. Izvolite, želite li nešto dodati? Hvala lijepo. Prije svega želim zahvaliti mom kolegi Kutu Fleckensteinu na suradnji. Ovo, kad, smo trebali, kad smo imali dva e, izvjestitelja različitih političkih klubova, nije uobičajena praksa u ovom domu. I to nije jednostavno, međutim, mislim da ćemo uspjeti postići sporazum. Htjela bih zahvaliti i našim e, izvjestiteljima u Sjeni na razgovor. E, preko 200 amandmana je stavljeno na stol. Imamo 32 kompromisa, ne jedan usmeni amandman, sve je to dogovoreno između svih političkih klubova. Prema tome, želim reći da više od 90% svih amandmana su pokriveni kompromisnim amandmanima pa ne očekujem sutra nikakva iznenađenja kad bude e, glasanje o tom dokumentu. A imamo još uvijek neku domaću zadaću koju trebamo napraviti u slučaju vezano za neke kompromisne amandmane. Ako neki od njih ne bude prihvaćen, a mi ćemo, morat ćemo glasati po svakom amandmanu. Prema tome, u tom slučaju se još treba dogovoriti kako ćemo glasovati. Kad gledamo nacrt i kompromise, moram reći da bi se to sviđa. Ovaj nacrt i moje preporuke. I to ne zato što se što sam ja jedan od autora, nego mi se sviđa taj dokument prije svega zato što definira jasno prioritete u našem istočnom partnerstvu. Isto tako volim taj dokument i zbog toga sviđa mi se jer gleda u budućnost, dobro je uravnotežen i ambiciozan. To se posebno odnosi na tri zemlje partnera, Ukrajinu, Gruziju i Moldovu. A treći aspekt koji mora spomenuti je diferencijacija. Ja mislim da je to isto ključno više za više i manje za manje je princip koji treba pri, primijeniti. Moramo razumjeti različite aspiracije naših partnera i pitanja istočnog partnerstva dok su inkluzivno ostaće relevantna i jedna, na jedan isti način ne možemo rješavati sve što se tamo događa. Što je dio naših preporuka danas, kad sam rekla da su one ambiciozne, ovaj nacrt je ambiciozan, ali govorimo se o GPU+. Govorimo o šengenskom području, o carinskoj uniji, o energetskoj uniji i o digitalnoj uniji. Sva ta pitanja su dio naše, uključena u naš dokument. Dragi kolege, hvala vam što ste nam pomogli sama, što ste nam sa amandmanima. Stvarno je bilo za mene užitak raditi na ovom nacrtu dokumenta. Hvala lijepo, hvala obim izvjestiteljima i sad dolazimo do kratkih e, e, izjava izvjestitelja u sjeri. Gospodine Fenog, želite li išta reći? Vrlo kratko. Očito imali smo već ovu raspravu. Ja sam bio E, prisutan kad se pregovaralo o kompromisnim amandmanima, s tim sam e, ja jer sam upoznat, jer sam prije deset godina i sam bio u ovakvom sličnom izvjestitelju i to moj klub podržava, poveća Želimo ojačati našu, e, našu predanost što je više moguće na, na, na osnovi više za više. Imali smo rasprave gdje treba jasno navesti osnovne principe e, su predsjedatelja Minske skupine, što se ne odnosi samo na teritorijalnu integritet, nego se tu spominje i značaj samo određenja i tu govorimo o međunarodnim zakonima koji su u nekim slučajevima oni se jedni druge osvećaju i treba naći rješenje kao što je slučaj u s ovom E, u ovom sporu vezanih za Karabog gdje treba priznati i pravo na samoodređenje. Mislim da je ovo izvrsno izvješće, mislim da su kompromisi dobro promišljeni, dobro strukturirani i naravno u trenutku kad Evropska unija ima i puno drugih stvari o kojima treba brinuti, posebno pitanje Brexita i tijekovi migracija, pa zatim klimatske promjene još uvijek moramo imati na umu činjenicu da postoje države koje imaju e, euroatlantskih aspiracija i to je nešto što ide u korist Europskoj uniji koju se vidi kao predvodnika prosperiteta i demokracije i mira. I naravno moramo i dalje imati ispružene ruke prema našim prijateljima, uključujući Armeniju koja je pod velikim pritiskom Rusije pa nisu mogli zaključiti da je CFTA, ali još uvijek mislim da Armenija želi koliko god je to moguće imati tu vanjsku politiku koja je bipolarna, a priznaje i ulogu i važnost Europske unije. I naravno Euroazijska unija isto tako je jedan važan koncept za Armeniju. Prema tome, stvarno ona treba biti prisutna na obe strane, bar u ovom trenutku, no usprkos tome i države kao Gruzija već su potpisale, kao Gruzija već su potpisale i funkcionira DCTA i moj klub ima, ima va, značajna stajališta vezano za Ukrajinu i širenje Rusije i mi ćemo se i dalje boriti za naše stavove kad to bude pot Hvala lijepa, sada Scholz. Zahvaljujem gospodine predsjedavajući. Ja bih se želio zahvaliti E, izvjestiteljima i to na nacrtu e, zato što se ne radi samo o istočnom partnerstvu i njihovom društvu, već o društvima Evropske unije, dakle, koji u istinu ima veliko očekivanje u pogledu ovog sastanka na vrhu. Mm, kad govorimo o nekim novim pozicijama, trebamo se postaviti pitanje kako se pozabaviti ovim složenim odnosima unutar društava i e, o sukobima između pojedinih država dnevni red je time obilježen. Dakle, tu imamo i pitanje studenta rudara koji pitaju što nam uopće donosi ta politika, dakle, vezanost istočno partnerstvo. Stoga tu kratko e, samo dvije točke gdje mi imamo određene probleme. Ja mislim da istočno partnerstvo i ta politika e, je bitna u pogledu otvaranja novih perspektiva, e, ali moguće proširenje e, nas otkranja dakle, od nečega što je vrlo važno mm, pogotovo kada govorimo o provedbi. Jer mislim da prvo trebamo obaviti domaću zadaću. I kad govorimo o svih 28 država članica, e, to je bitno za ta društva, međutim i za ove zemlje na istoku koje žele pristupiti. I tu razgovaramo o stvarima prerano i to može nekako odvratiti pažnju od nečega što je vrlo važno. Recimo, mi kao klub zastupnika e, smatramo dakle da kada govorimo o istočnom partnerstvu i postavljamo određeni e, uvjete da je to nešto vrlo bitno. Jer mislimo da potreban nam je određeni mehanizam, jedan pouzdan mehanizam koji će funkcionirati kao referentna vrijednost, dakle gdje će javnost to moći shvatiti i pratiti. A druga točka e, gdje smo mi i nadalje kritični, to je taj odnos prema Ruskoj federaciji. Ja mislim da se mi ne možemo ponašati tako kao da se nije uznapredovalo u određenom e, smislu, da je došlo određenog razvoja. Dakle, potrebna nam je određena perspektiva u smislu toga kako ćemo izaći iz ove zamršene situacije. Dakle, ne možemo samo govoriti o daljim sankcijama i sankcijama i sankcijama. Dakle, u znanstvenoj e, literaturi tu imamo dovoljno primjera. Dakle, tu u parlamentu treba postati realni, postaviti se pitanje, dakle, kako mi možemo tu doprinijeti tome da se taj složeni odnos sa Ruskom federacijom, e, koji se odražava naravno i na e, politiku o ustočnom partnerstvu, dakle, da vidimo kako se to može riješiti uz očuvanje svih postojećih načela. Hvala lijepa. Hvala lijepa Helmut Šolcu. Nitko drugi se ne javlja za riječ. Onda mislim da možemo zaključiti ovu e, točku. Dakle, sutra ćemo glasati o tome u 9. ujutro. Još jedan puta zahvaljujem e, svim našim govornicima i gledačima što su bili s nama i sve najbolje vašem daljem radu. So, ladies and gentlemen, colleagues. Dakle, dame i gospodo, dragi kolegice i kolege. Time dolazimo do točaka 6 i 7. Sljedeća točka našeg dnevnog reda je sklapanje sporazuma o partnerstvu i suradnji između Europske unije i njezinih država članica Dakle, to je dakle, potpisano u listopadu prošle godine. Imali smo 48 e, eh, amandmana. Charles Tenak eh, je naš izvjestitelj. On je predložio određene kompromisne amandmane i evo sada dajem riječ njemu. Hvala lijepa. Zahvaljujem gospodine predsjedavajući. Oni koji žele napustiti prostorije, molim vas, samo mirno i tiho napustite ovu prostoriju. Charles, da, s obzirom na ovaj uspjeh vezano uz CETU i sporazume o pridruživanju gdje sam ja isto tako bio izvjestitelj za e, Kanadu i s obzirom na situaciju sada u pogledu Novog Zelanda i dakle jedne danje zemlje iz e, Commonwealtha Mm, i imamo ovdje posebno izvješće gdje se to željelo malo preimenovati, dakle sada se više e, ne govori o SPA, već se govori dakle o dakle tom sporazumu koji se odnosi na partnerstvo i suradnju, ali to je vrlo slično kao i sporazum o pridruživanju, nešto o čemu smo razgovarali tijekom ovog popodneva, to je potpisala vlada e, Novog e, Zelanda i Europska unija prije točno godinu, skoro pa točno godinu dana, 5.10. i sada napreduje napredujemo u pogledu ratifikacije. I mislim da napredak u pogledu tog sporazuma je nešto što se odvija vrlo dobro i to je određeni test kada govorimo o univerzalnoj podršci ovom sporazumu. Dakle, i pogotovo u pogledu cjelokupnog političkog spektra i ovdje i kada govorimo o plenarnom zasjedanju parlamenta. Imamo 48 e, amandmana, dva kompromisna amandmana, upravo jedan rekord kada govorimo o broju amandmana, dakle u smislu koliko ih je malo i to vam ukazuje na to koliko nije nimalo kontroverzno moje izvješće. Novi Zeland, jedan od naših e, najboljih partnera u pogledu dijeljenja e, demokratskih načela i vladavine prava, a i kulturološki gledajući smo, je snažno povezan sa Europom. Uistinu mi je drago što ja kao izvjestitelj mogu reći da mogu podržati gotovo sve amandmane, ova dva e, kompromisa su uistu čisto zbog pojašnjenja u činjeničnom smislu kako bi se dodale neke e, informacije, a ne sad da bi se iznašao određeni politički kompromis i isto tako mi je drago što smo zadržali u izvješću pozitivno referiranje na predloženi dakle sporazum o slobodnoj trgovini između Novog Zelanda i Europske unije. Dakle, to ide nekako u tandemu zajedno sa ovim sporazumom o kojem ja govorim. E, Dakle, tu e, poboljšavamo naše trgovinske odnose i mislim da ustinu trebamo e, podržati e, to, iako se možda ne slažu svi s time. I drago mi je što smo mogli spomenuti ulogu koju je Novi Zeland kao mala zemlja imala dakle, dosta veliku ulogu s obzirom na svoju veličinu e, kada govorimo o međunarodnim e, pitanjima, pogotovo ulogu kada govorimo o misijama Evropske unije, dakle borbi protiv gusara, ja sam već o tome izvještavao, e, Atalanta recimo je bila jedna od tih misija i borba protiv terorizma, njihova nazočnost u Afganistanu i isto se tako referiramo na ulogu koju Novi Zeland ima u pogledu borbe protiv klimatskih promjena i to kroz svoje ambicije da e, smanje dakle emisije ugljičnog dioksida i to je nešto s čime se mi slažemo ovdje budući da pisanje Tijekom pisanja ovog izvješća i razbrave smo je e, isto tako imali 23.9. izbore u Novom Zelandu i nadamo se da ćemo sada vidjeti kako će se to odraziti s obzirom na stvaranje nove vlade. Mm, niti jedna stranka tamo nema e, većinu, pa će se morati organizirati koalicija, dakle, e, ili sa strankom zelenih ili takozvanom first party. E, i dakle to je jedina stranka, upravo ta posljednja koja sam naveo, koja je euroskeptična mm, i koji slave Brexit. <laughs> Dakle, e, i uistinu mi je drago da se oni ipak e, nisu uspjeli toliko podići kao neki drugi populisti u nekim državama. Dakle, sve u svemu ja nisam zabrinut e, u pogledu nikakvih problema i s obzirom na ograničen broj amandmana, mislim da što se tiče glasanja sutra mogu računati na podršku svojih kolega. Hvala vam lijepa. Hvala, zahvaljujem Charles Tenaku. Sada bih dao riječ e, izvjestiteljima u sjeni, barem onima koji su e, nazočni, dakle strane Pučana i e, socijaldemokrata. Izvolite, tri minute. Kao prvo bi se želio zahvaliti gospodinu Tenaku na njegovom sjajnom radu u pogledu ovog izvješća i mislim da se mi svi slažemo da je Novi Zeland u istinu netko koji pravi partner koji razmišlja poput Evropske unije i s obzirom dakle na odluku vijeća i partnerstvo to sve odražava tu situaciju. Dakle činjenica da Europska unija i Novi Zeland dijele iste vrijednosti mm, i da su dio iste obitelji i stoga je uistinu pri samo normalno i prirodno da s obzirom na ove sličnosti pretvorimo jedno snažno gospodarsko partnerstvo. E, ovaj sporazum o partnerstvu o kojem ćemo sutra glasati je nešto što je vrlo važno kako bi moglo doći do trgovinskih pregovora sa Novim Zelandom kako bismo stvarili slobodni trgovinski sporazum. I, odnosno sporazum o slobodnoj trgovini i mislim da ovaj partnerski sporazum između Europske unije i Novog Zelanda je jedan dobar početak e, prema jednom e, uistinu punom i ostvarenom sporazumu o slobodnoj trgovini. E, hvala. Evo sada drugi kolega. U ime socijaldemokrata bi se želio zahvaliti izvjestitelju gospodinu Tenaku i isto tako mojim kolegama koji su bili isto tako izvjestitelji u Sjeni na vrlo jasnom e, nacrtu koji nam je gospodin Tenok iznio već prije ljetne e, stranke. Dakle, mi cijenimo ovo partnerstvo sa Novim Zelandom i trebamo imati još ambiciozniju suradnju i to je bio i duh amandmana koje smo mi iznijeli Evropska unija i Novi Zeland dijele zajedničke interese i vrijednosti i mislimo da će se to učiniti još snažnim i boljim time što ćemo snažiti naš politički dialog i poboljšati suradnju u čitavom nizu područja. Drage kolegice i kolege, ja sam siguran da ćemo ovim glasanjem sutra odaslati jedan vrlo e, snažan e, signal e, i zahvaljujem izvjestitelju i kolegama i izvjestiteljima Sijeni. Hvala vam lijepa. Thank you, Andy Christia. No further... Hvala lijepa. Ako se nitko dalje ne javlja za riječ, čini se da je tome tako. Glasanje u Afetu imamo sutra. A plenarnu raspravu i glasanje vjerojatno studenom. Sada imamo točke 8 i 9 i uistinu smo dobri u pogledu vremena pa ćemo imati razmjeno mišljenja u pogledu e, suradnje i sporazuma o suradnji između Evropske unije i Republike Kazahstana. Nismo imali amandmane koje bi proturječili preporukama. E, a što se tiče pratećeg izvješća, postoji 40 30 kompromisnih e, amandmana i imamo 11 amandmana koje dolaze iz odbora INTE. Gospođa Sari, izvolite. Hvala lijepa. Hvala što ste mi dali riječ. Što se tiče nacrta mog izvješća, 147 amandmana kao što je predsjedatelj rekao. Većina tih amandmana odražava i pitanja određene zabrinutosti koje su iznesene od strane mojih kolega tijekom e, naše posljednje rasprave. Osim pitanja koje se odnose na vanjsku politiku, veliki broj amandmana se bavi vrlo konkretnom zabrinutošću u pogledu temeljnih prava i ljudskih prava u Kazahstanu. Željela bih naglasiti da parlament vrlo jasno očekuje od Kazahstana nastojane da se pomakne u tom području kada govorimo o tim temeljnim slobodama i, i ljudskim pravima i da e, uistinu oslobode aktiviste i predstavnike sindikata koji se trenutno nalaze u zatvoru. Dakle, imam jedan usmeni amandman u pogledu kompromisa broj četiri mi smo čuli u petak da četvorica tih aktivista su već pušteni i zatvori. To su jako dobre vijesti. Željela bih se zahvaliti svojim izvjestiteljima u Sjeni na jako dobroj suradnji i kao što je gospodin predsjedavajući rekao, sutra ujutro e, glasamo i dakle i o rezoluciji suglasnosti u ime Pučana, gospodin Kukan. Hvala lijepa. Kao prvo bih želio zahvaliti izvjestiteljici E, na načinu kako je vodilo ovaj cjelokupni proces, isto tako izvjestiteljima u Sijeni na jako dobroj suradnji. Mi smo imali vrlo plodonosan sastanak izvjestitelja u Sjeni i većina mojih komentara je uzeta u obzir. Najvažnija su pitanja bila da, imamo vrlo jasan znak, dakle da smo mi suglasni e, sa određenim e, zaključcima e, PCA, E, što je vrlo važno kada govorimo o Kazahstanu i, i aktivnoj suradnji. Mislim da bi e, trebalo to dovesti do još boljih trgovinskih političkih e, odnosa između Kazahstana i Europske unije. Trebamo isto tako biti svjesni koliko je važna Europska unija za Kazahstan. Mi smo prvi njihov partner u pogledu e, trgovine. Ima vrlo važnu ulogu kada govorimo o samoj diversifikaciji njihovog gospodarstva. Nadalje, Kazahstan ima sve važnju ulogu e, u pogledu međunarodnih odnosa i postoji u istinu vrlo bitni i vodeći u pogledu nuklearnog razoružanja mm, i trebamo ih ohrabriti u tome da i nadalje imaju tu jednu konstruktivnu ulogu mm, kada govorimo dakle o zabrinutostima u rezoluciji to se odnosi E, na probleme e, vezane uz medije, e, slobodu vjeroispovijesti, dakle sve ono što se odnosi na temeljna prava, tu se pozivamo na Venecijansku komisiju i provedbu određenih europskih načela. Općenito govoreći, taj tekst ukazuje na određene nedostatke, ohrabruje Kazahstan da se poboljša u onom smislu gdje je to potrebno, stoga je to jedan uravnotežen tekst i molim vas za vašu podršku. Hvala vam lijepa. Hvala, zahvaljujem Edward Kukanu. Sljedeći i posljednji je gospodin Buhner. Hvala lijepa. Zahvaljujem se izvjestiteljici na, po mom mišljenju, vrlo dobrom držanju u pogledu ove vrlo teške i zahtjevne teme. Ja se tu slažem sa prethodnim govornikom da je za Europsku uniju, za globalnu strategiju vrlo važno da ovdje ostvarimo jedno snažnije partnerstvo sa Kazahstanom. Ali situacija je i dalje teška. Taj gospodarski napredak u Kazahstanu koji je posvuda vidljiv nije usklađen sa napredovanjem u pogledu područja ljudskih prava. Upravo suprotno želio bih vas e, podsjetiti da koalicija nevladenih organizacija koja se bori protiv e, mučenja između E, dakle siječnja do studenog e, e, je utvrdila postoje 163 nova slučaja kada govorimo upravo o ovom aspektu mučenja. Želio bih vas podsjetiti na onih 500 osoba koje su privremeno uhočene samo zbog toga što su htjeli na jednu demonstraciju i to jedno mirno demonstriranje da je dvoje političara osuđeno na petogodišnju zatvorsku kaznu samo zbog toga što su na Facebooku i na nekim drugim platformama kritički se e, osvrnuli. Dakle, ako bih sažao, rekao bih da i zasigurno važno da se povežemo, dakle da se povežu Europa i Kazahstan, ali moramo biti vrlo oprezni i ne smijemo nekako e, sve asove odmah proigrati, već e, moramo biti u stanju utjecati upravo na ovo područje e, ljudskih prava. Zahvaljujemo gospodinu Buhneru. A sada još dva govornika. Mr. Tanak i Mr. Zastupnik i zastupnik Pajet. Hvala. Mi ćemo podržati ovo izvješće. Mislim da je ovo izvrsno izvješće. I zanimljivo, evo, opet smo se ovime bavili prije više od eh, deset godina. Dakle, u istom razdoblju kada sam radio izvješće o istočnom partnerstvu, ja sam predložio da se uzme u obzir, dakle, Kazahstan upravo za dobivanje tog statusa dio njihove, njihovog teritorija dakle pripada Europi. To je jako zanimljiva zemlja, ne samo zato što je ogromna, ima velike prirodne resurse. Jer, naime, riječ je o jako uspješnom dakle, modelu za zajednički suživot e, muslimana, kršćana i drugih e, etničkih, e, vjerskih i jezičnih zajednica. To je doista sjajan uspjeh. I možemo mnogo toga naučiti od Kazahstana na zapadu kada je riječ o integracijama i suživotu sa drugim kulturama i drugim vjerskim zajednicama u državama članicama. Zato mislim da Kazahstanu treba pružiti ruku i ocijeniti to što su oni postigli tijekom godina da bi postignuli tako skladan suživot. Jako malo ljudi se radikaliziralo. Da kako ljudska prava i dalje ostaju problematično, naročito radnička prava, ali i borba protiv korupcije na najvišim e, pozicijama. Moramo to uzeti u obzir, evo, se u svemu ovo je doista zemlja o kojoj bi, bi valjalo bolje upoznati. Pred njom je svjetla budućnost. Oni su dio Eurazijske gospodarske zajednice sa Rusijom, ali ovo izvješće, ovaj sporazum će ići ka poravnanju tarifa dakle, u odnosu na one VTO-a. Dakle, oni su koristan partner kao neka vrsta tampon zone između naših dvaju trgovinskih zona. Hvala Charlesu Tanoku, zastupnik Pajet. Hvala. Alde podržava ovo izvješće postoji ravnoteža između naše želje za razvoj gospodarskih i političkih veza. S druge strane tu podrška zaštiti ljudskih prava. Želimo izvući neke ljude iz zatvora. I tu Europski parlament vidi da postoje još neki problemi. Kada usporedimo tu zemlju sa nekim drugim odnos, drugim e, zemljama u regiji. Onda vidimo da se naši odnosi jako dobro razvijaju. Obje strane su za to zainteresirane. Vidjeli smo i razvoj tamošnje gospodarske dimenzije, to je doista impresivno. Još jednom bih istaknuo u našim odnosima važnost ljudskih prava. Imamo tu neka imena u ovom nacrtu izvješća. Ali imamo još ljudi, nevladine organizacije, o kojih se brinemo. Imamo slučajeve sindikalista koji su osuđeni na zatvorske kazne i nalazite, nalazimo njihova imena ovdje u izvješću i zemlja još nije odgovorila na sve ono što smo istaknuli kao problematično vezano uz ljudska prava, ali Nadam se da će Kazahstan prepoznati ono što želimo postići ovim izvješćem. Tu je naša spremnost da razvijemo dalje naše odnose. Dakle, svojevrstan znak dobre volja, ali želimo da se riješi ovi problemi dakle, koji, su, koji smo istaknuli, to je dakle pitanje ljudskih prava. Želimo da oni pozitivno odgovore, da odgovore vrlo brzo na ovu zabrinutost koju smo istaknuli u izvješću. Hvala kolegi Pajetu. Ima li još komentara? Želi li izvjestiteljica nešto reći? Ni to nije slučaj. Dakle, glasat ćemo sutra, a na plenarnoj zasjedanju, vjerojatno u studenom. Hvala lijepo na vašim doprinosima. Točka broj 10. Gospodin Vigand stiže li? A, gospodin Vigand još nije stigao. Pa ćemo ga pričekati nekoliko minuta. Mislim da je to najbolje. Ostanite u sali. Točka 10 će se održati za zatvorenih vrata. To znači, dakle, svi oni koji nemate pravo ostati na sastanku, sada možete napustiti prostoriju.